Dobro. Molim sve da zauzmu svoja mjesta. O skraćivanju rokova o kojemu je ranije bilo riječ morate razgovarati s koordinatorima. U redu. Najprije vam svima želim dobrodošlicu. Već sam ranije dobrodošlicu poželio vašim koordinatorima. Nadam se da ste svi proveli ugodne ljetne praznike. A sada ću ponoviti i ono što sam ranije rekao. Nažalost, zbog e, tužnih događaja u Barceloni nismo mogli u potpunosti uživati u odmoru, ali želimo izraziti svoju sučut prema svima u Kataloniji i Barceloni, odnosno Španjolskoj. Svi mi u Italiji i Britaniji i drugdje iskusili smo terorizam, nažalost se čini da se širi. To je nešto što baca sjenu na sve što činimo, pa tako i na odmor. Ono što uvijek ponavljamo je da život mora ići dalje. Mi ćemo nastaviti raditi, a teroristima ćemo pokazati da svojim dijelima neće zaustaviti demokraciju. Na tome ćemo nastaviti raditi i zbog toga treba usvojiti dnevni red. Ima li tko komentara? Čini se da nema. Znači, smatramo dnevni red prihvaćenjem. Krećemo odmah na sljedeću točku dnevnog reda, a ona, kao i obično, jest odobrenje zapisnika sa prošle sjednice od 12. srpnja 2017. Imate li komentara? Nemate. Stoga smatram zapisnik usvojenim možemo krenuti s elektroničkim glasovanjem. Ako se slažete, imat ćemo dva glasovanja. Možda ćemo imati i treće o rezoluciji, ali za sada krećemo sa dva. Najprije o amandmanima vezanim uz proračun, a nakon toga o mišljenju o općem proračunu. Najprije glasujemo o amandmanima. Imaju li svi glasačke kartice? Postoji li netko tko nema karticu? Svi ju imate. Izvrsno, možemo odmah krenuti s glasovanjem. Krećemo sa proračunskim amandmanima. 6310, e, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman je prihvaćen. 6311. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman prihvaćen. 6312. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 6313. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 6314. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 6315. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Izvolite. E, prihvaća se. 6303. Otvaram. Zatvaram glasovanje odbijeno. 6300. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6301. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6302. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6304. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6305. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6307. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 6308. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 6308. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 6309. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Možemo krenuti na drugo glasovanje. Jesu li svi spremni? Prvi amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Prihvaća se. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Sada glasujemo o konačnom prijedlogu. Otvaram glasovanje. Dakle, o prijedlogu amandmana. Zatvaram glasovanje. I prihvaćeno velikom većinom. Hvala vam svima. Molim vas sve za pozornost. Mi smo danas s koordinatorima radili na zahtjevu od Europske komisije. Žele ograničiti projekcije vezane uz rokove za mjesec dana kada se radi o distribuciji sredstava za integriranu pomorsku politiku. Konkretni razlozi za smanjenje roka na jedan mjesec je zbog toga što se obveze moraju predstaviti već tijekom listopada na konferenciji. Rok 12. listopada bi svakako bio prekasan. Zbog toga sam postavio pitanje svim koordinatorima i klubovima i većina je prihvatila prijedlog komisije da se rok smanji ja u sebe imam i voditelja odjela koji me upozorava da moramo e, primijeniti članak 105 e, i 106 kako bismo na plenarnoj sjednici mogli sve staviti na glasovanje. Zbog toga ćemo sada glasovati o odluci koju su donijeli koordinatori iz vaših klubova. Radi se o zajedničkoj odluci zelenih, guja, liberala, svi bi oni željeli da se držimo izvornog roka, no svi ostali klubovi žele da prihvatimo skraćivanje roka prema prijedlogu komisije. Ja vam kao predsjedatelj mogu reći sljedeće. Mislim da ovdje ne treba učitavati nikakve skrivene motive. Radi se samo o želji za učinkovitošću od strane komisije, jer moraju prezentirati proračun još početkom listopada 5. ili 6. Evo, barem je tako osobno e, rekao gospodin Mančado ispred Europske komisije. Mi smo o tome razgovarali tijekom sastanka koordinatora. Vi, dakle, imate koordinatora koji nam se ovdje e, pridružio i koji može prihvaćati prijedloge u ime kolega i kolegica. Dakle, sada ćemo glasati o prijedlogu da se rok smanji na mjesec dana. Otvaram glasovanje. Tko je za smanjenje roka? Le vote est clos. Zatvaram glasovanje. I prijedlog i primjena članka 105. su ovdje potvrđeni. Drage kolege i kolegice, samo trenutak. Krećemo na točku šest dnevnog reda. Radi se o izmjeni uredbe. Uredbe 1380 iz 2013. godine o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Ja sam izvjestitelj o tome. Europska komisija je predložila tehničku uredbu a koliko se ja sjećam, 12. srpnja su koordinatori donijeli svoju odluku. Tajništvo je u moje ime pripremilo nacrt izvješća bez amandmana za vas. Danas ćemo imati razmjenu mišljenja s komisijom o tom prijedlogu. Treba nam barem desetina članova odbora i krenut ćemo prema članku 50 postupovnih pravila. Nemamo amandmane koje bismo poslali e, na sljedeći sastanak odbora 25. rujna. Sada dajem riječ Elizi Ronar koja predstavlja komisiju. Izvolite. Puno hvala zbog čega smo se odlučili za izmjenu uredbe. Vjerojatno se svi to pitate. Razlog je jednostavan. ZRP je 2014. godine uveo progresivnu obvezu iskrcavanja. Ona je progresivna u tom smislu da je njena primjena postupna i da ide uz provedbu višegodišnjih eh, planova za upravljanje. To je nešto što se usvaja su odlučivanjem i predstavlja niz detalja vezanih uz provedbu, kao što su iznimke de minimis, eh, iznimke zbog preživljavanja i sve druge iznimke i odredbe koje olakšavaju provedbu obveze iskrcavanja. Kao što vam je već poznato, imamo jedan višegodišnji plan na snazi, to je Baltički, i dva su u postupku suodlučivanja. To znači da prva generacija planova odbačaja na višegodišnjoj razini koji su bili privremena mjera ističu već krajem ove godine i ne postoji ništa drugo čime ćemo ih zamijeniti. Imamo pet delegiranih akata koji također ističu krajem godine. Dva za zapadne vode, dva za sredozemlje i jedan za Baltik. Uz iznimku vezanu uz Baltik koji ima višegodišnji plan upravljanja, ostali nemaju. To znači da od 1. siječnja, ako ne nađemo neko rješenje, možemo imati situaciju u kojoj ribari neće moći uživati pravilo vezano uz iznimke za de minimis, izlov i visoko preživljavanje. Sve su ovo trebale biti privremene mjere, a ne trajne. I zbog toga je primjena ograničena na tri godine. Mi smo ovdje predvidjeli sljedeću mogućnost. Da komisija predloži planove odbačaja kroz delegirane akte za ona mjesta gdje ne postoje višegodišnji planovi upravljanja. Važno je ovdje istaknuti da ćemo nastaviti suradnju sa vijećem i sa parlamentom kako bismo bili sigurni da planovi postoje. Ovo dakle ne znači da ćemo se samo držati delegiranih akata i odustati od izrade višegodišnjih planova. To nije slučaj. Ono što jest sada važno je samo pokriti taj pravni vakum u kojem smo se našli. Želimo pojednostavljeni postupak kako bismo do kraja godine sve riješili i izbjegli situaciju u kojoj nemamo dobro prijelazno razdoblje. Eto, mislim da je ovo dovoljno jednostavno i jasno obrazloženje, a tu sam na raspolaganju budete li imali pitanja intervenir. Svakako ću riječ e, dati, riječ kolegama, e, izvolite, javite se za riječ, ali ja bih kao izvjestitelj želio kazati da e, je riječ o tehničkoj izmjeni, kao što je rečeno, riječ o uredbi vezano uz dakle planove za odbačeni ulov. Vi znate da za te planova potreban je određena fleksibilnost i to prilikom iskrcavanja ulova i moramo te planove za odbačene ulove imati u trogodišnjem razdoblju i oni se ne mogu produžavati, to upravo postaje problem. Neke od tih planove krajem godine ističu, a da pritome nisu produžene. Zbog toga upravo ribari su izravno pogođeni time, e, ovo nije bilo predviđeno jer uredba je usvojena 2013. godine i svi smo pretpostavili da će se e, dogoditi više godišnji planovi upravljanja, ali znate da je to ipak trajalo duže nego što je bilo predviđeno. Stoga od 1. siječnja iduće godine imamo jedan pravni problem, pravni vakum, stoga je komisija predložila da se planovi za odbačeni ulov još jednom produže na trogodišnje razdoblje dok nemamo višegodišnje regionalne planove upravljanja. Time moramo mijenjati članak 15. stavak 6. temeljne uredbe. E, ja kao izvestitelj mogu kazati sljedeći, ja sam to i svojevremeno istaknuo i kazao, ja bih predložio da usvojimo bez ikakve e, izmjene, ovo je tehnička izmjena, kako ribare ne bismo dobili u nepovoljan položaj. Evo, to bi bio znači ubrzani pojednostavljeni postupak u skladu s člankom 50. poslovnika. Ja sam to već bio predlagao, međutim moramo biti pragmatični, moramo obraditi stvari pragmatično, a da nema nikakvih posljedica na sve ostale tehnička pitanja. Riječ je samo o obvezi iskrcavanja i moramo, dakle, punktualno naći pragmatično rješenje za nastali problem. Nemamo drugog izbora i to je, dakle, bez ikakvih eventualnih primisli u pozadini. Izvolite, gospodine Tomo. Hvala, gospodine predsjedniče. E, naravno delegirani akti koji su ovdje primjenjeni i ja želim postaviti dva pitanja. Vi ste kazali, ali želim postaviti pitanje da li je to zaista samo tehnička izmjena Postavljam ponovno pitanje jer ja sam stvar zapravo drugačije razumjela stav komisije, odnosno prijedlog komisije ili uopće nisam razumjela. Ja razumijem to tako da delegirani akt ćemo dobiti na stol i da će se e, u njima staviti i unijeti novi planovi za odbočeni ulov. No, ne postoji nikakva uputa na postojeće delegirane akte, jer pojednostavljeni postupak e, bez izmjena zapravo na neki način prenosi e, ovlasti na komisiju i to vezano s tematiku koja spada u suodlučivanje. Mislim da je to problematično i zbog toga postavljam još jedno pitanje. Da li je to produžavanje postojeće regulative ili komisija zadržava pravo da u novom delegiranom aktu još unese neke izmjene i promjene, a e, mimo onoga što smo ovdje mi donijeli zaključili. Još jedno pitanje, ipak je riječ o trogodišnjem razdoblju, a kada smo usvajali zajedničku ribarstvenu politiku, činilo nam se da je to razdoblje sasvim dostatno. Još jednom pitanje koje upućujem na adresu komisije, e, koji je to rok kako bismo eto još jednom stvari unaprijedili, a prije svega kad je riječ o samim planovima. Tri godine, kao što je rečeno, a što se tiče našeg saziva, to je problematično. Želim se zahvaliti kolekciji Roller, jer ona je zaista vrlo jasno kazala da je to pravni problem. Uobičajeno bi bilo da bih bila protiv e, da se uopće dira temeljna uredba, jer e, mislim da smo time dobili jedan kvalitativni zakonski okvir, ali moram spoznati da imamo sada pravni vakum i moramo popuniti taj vakum, inače će to doista biti na teret ribara, već i na ribarstva ukupno možemo kazati da bi moglo trpeti zbog toga. Ja sam za da se to učini i nadam se da ćemo mi, a moramo isto tako i moramo se sami preupitati da u izradi višegodišnjih e, planova upravljanja moramo biti brži. Imamo e, plan za Baltički plan, imamo gotovo dovršen plan za Sjeverno e, more, međutim nismo više od toga uspjeli, zbog toga i naša odgovornosti, zbog toga ću glasovati za, jer mislim da je to ispravno rješenje. Hvala, Ulrike. Gabriel Mato. Hvala, gospodine predsjedniče. Na prvom mjestu želim istaknuti da naš klub izvjestitelju, predsjedniku je tu dati punu potporu. Točno ja želim se osvrnuti na ono što je bilo u prošlosti. Dakle, kada smo reformu donijeli, e, neki između nas e, su ipak istaknuli, kada su bili riječ o rokovima, da možemo skratiti rokove. Međutim, kasnije smo utvrdili da realnost e, nas je dovela do toga da se opet dovedemo na tlo realnosti. Dakle, tri godine se činilo da će biti dovoljno, nekima je to bilo previše, a sada vidimo da to nije predugo razdoblje Imamo plan za Baltičko more, isto tako dva plana koji su e, u dakle e, donošenju Jadransko more i Sjeverno more i nemamo zaista nikakvo drugo rješenje. Komisija je također istaknula, a i mi moramo pocrtati, komisija svakako ne bi trebala dobiti ovlasti da se važni elementi zajedničke ribarstvene politike rješavaju putem delegiranih ataka. To politički nije prihvatljivo, ali nije ni pravno prihvatljivo e, da se to tako događa. Ugovor je potpuno jasan, delegirani akti su mogući samo u pitanjima koje nisu temeljna ili važna pitanja uspor sa temeljnim ugovorima. Ali ovdje je to izuzetak, ne smijemo ni na koji način to smatrati presedanom za druga otvorena pitanja. Svakako moramo e, suzbijati sve eventualne e, prekoračivanje rokova, inače će sama reforma e, pasti, a na tu i tamo nekom mjestu moramo biti svakako brži. Da, tu mogu apsolutno se suglasiti sa svojim najdražim izvjestiteljem. Gospodin Van Dalen. Da, pa, gospodine predsjedniče, ja bih eh, želio istaknuti da je riječ o sljedećemu, a mi to zovemo zaista e, zakonodavstvo koje treba pokrpati neke stvari. Imamo zakonodavnu infrastrukturu e, koja je primjenjiva, ali ovdje je vrlo čudno i čak smiješno da eto prije nekoliko godina nismo imali ovu opću klauzulu koja bi to predvidjela i ako promislimo o tome, onda se tada trebalo već posvetiti tome. To nije bilo učinjeno i zbog toga moramo naknadno popraviti sve što se dogodili i želim podržati pa problem je zapravo u tome da smo svi tada bili veliki optimisti i mi smo svi pretpostavili da će višegodišnji regionalni plan i upravljanja biti brže doneseni, ali to nije uspjelo i kao što je Gabriel kazao, mi smo to trebali predvidjeti i zaista imamo jedan pravni vakum pred kojim se nalazimo i s time na kraju želim dati riječ Lizi. Da, vrlo e, često gledamo delegirane akte i sadržaj delegiranih akta, to je potpuno razumljivo da mi to činimo. Ne želimo da se na bilo koji način delegiranim aktima čini nešto drugo, ali imamo povjerenje u komisiju. Samo da pojasnim, zaista je riječ o tehničkoj izmjeni koju predlažemo i to nije da se e, produži delegirani akt, već da se daje ovlasti komisije da da prijedloge novih delegiranih akata gdje nemamo višegodišnjih e, planova upravljanja. Da budem vrlo jasna, to su četiri delegirana akta koji ističu krajem ove godine dvije za zapadna mora i dva e, za sredozemno more. Što se tiče pitanja sadržaja, uvijek predlažemo da same odredbe budu u skladu sa znanstvenim saznanjima. Ako e, znanstveni prijedlog e, bude drugačiji od onog prije tri ili četiri godine, tada će se i sadržaj mijenjati. Međutim, već raspravljamo o tome i na sljedećem sastanku stručne skupine gdje su pozvani i parlament eh, krajem mjeseca gdje će se četiri nacrta delegirana akta predstaviti. Naravno, ne možemo ići trčati pred rudo prije no što imamo upravo ovu tehničku modifikaciju koja je ovdje riječ ideja i želim to naglasiti i potpuno jasno da smo limitirani i vremeno i limitirani smo u onome što možemo činiti. E, nije e, izmjena plana niti višegodišnjih regionalnih planova ne želimo mijenjati koje ćemo imati na snazi u idućih nekoliko godina. Mislim da smo ovime zapravo dali sva pojašnjenja, čuli smo e, sve strane i vidim da još postoje neka skeptična lica. Sve sam vas pažljivo slušao, mi ćemo biti izuzetno budni i pozorni i ja sam to kazao i nadležnom povjereniku. Svakako ćemo biti oprezni i paziti o čemu riječ. Riječ je o jednostavnom pitanju, mi smo dakle suglasni sa pojednostavljenim postupkom, a bez izmjena koje predlažemo i isto tako tri e, zastupnika koji su ako bi bilo tri zastupnika protiv, onda to moramo učiniti po pojednostavnom postupku s izmjenama. Što znači, ja pretpostavljam da će svi biti suglasni sa pojednostavljenim postupkem, a bez izmjena, a kada je riječ o ovom prijedlogu komisije. I unaprijed zahvaljujem na tome. Prelazimo sada na točku sedmu. E, da li ste suglasni ili ne, to je sljedeća točka na našem današnjem dnevnom redu. Razmjena mišljenja s komisijom o godišnjem izvješću o napretku u ostvarivanju najvećeg državnog prinosa i stanju ribljih stokova. Riječ je o primjeni članka 50. uredbe 1380 kroz 2014. E, ovaj članak je izuzetno važan, uvijek ga iznova susrećemo, e, Mislim isto tako vezano s Brexit, e, nije to isti članak 50. ali je to jedan drugi članak 50. dakle, članak ove temeljne uredbe, kad je riječ o godišnjem izvješću o napretku, i najvećeg održanog prinosa u stanju ribljih stokova. Svakako to je nešto što je e, komisija predstavila, a vezano uz zajedničke ribarstvene politike, a isto tako 5. srpnja e, objavljen je ovaj dokumenti i time želimo isto tako vidjeti ulogu Gede Mare koje će nam kazati nešto o samoj komunikaciji 10 minuta. Izvolite. Hvala lijepa. E, naš prvi slajd e, koji se nalazi i u samom izvješću u prošlosti, ono što smo uvijek činili, a to je komunikacija o mogućnosti ribastvene politike. Mi smo zaista sagledali sami stokovi koji su kao takvi obrađene i mislimo da isto tako i konzultativne naravi za različite kvote. No, mi smo to promijenili u međuvremenu i sada imamo izvješće koje pregled ćemo vidjeti na sljedećem slajdu. Ono što je uobičajeno da zapravo se limitiramo na 100 rokove kao takve, ali ove godine smo zaista se usredotočili na CFP, na zajedničku razvojnu politiku u jednom globalnom razmjeru, što znači dakle ostvarivanje ciljeva MSI, a isto tako što se tiče napretka stanja stokova, te isto tako analizu flote Europske kako socioekonomske, tako i profitabilnosti same flote, zapošljavanje, rasta, konkurentnost, ali isto tako i pitanje kapacitete, da li li je ova flota u debalansu ili ne. Također ove godine smo gledali isto tako i višegodišnje akcijske planove, vrlo detaljno, ali smo isto tako obradili i regionalizaciju kad je riječ o upravljanju, dakle isto tako savjetodavnih odbora s jedne strane, ali isto tako s druge strane i e, implementaciju na licu mjesta. U konačnici i samo izvješće e, bavi se implementacijom e, samog obveze iskrcavanja. Što se tiče Sjeverno-istočnog Atlantika, imamo dosta dobar napredak, 39 od 66 stokova koji su procjenjeni, e, nalaze se unutar FMS Y, kao što vidimo, to je napredak, što se tiče takova, 44 takova su u skladu sa preporukama SY 61% od svih ulova, ali situacija je izuzetno teška u sredozemlju. Kada pogledamo cijelu situaciju, prekomjeran izlov je između 2 i 3 puta od FMSY i status samih stokova je ostaje još uvijek nepoznat. Kada pogledamo sam napredak od 2003. i 2015. vidite da imamo zaista velik napredak u 2013. i 2015. kroz ovo razdoblje kad je reč o stokovima koji nisu prekomjerno izlovljeno. Kad pogledate međutim područje sredozemlja, tu imamo zaista tešku situaciju. Ne vidimo nikakav napredak u posljednjih 15 godina. Sljedeći slajd govori o ponovnom dakle, obnavljanju stokova između 2003. i 2015. godine vidimo e, prosječna biomasa povećala se za 30%, a što se tiče postupka, unutar bioloških limita gotovo da se udvostručila sa 35% na 68%. U sredozemlju imamo e, pad biomase i to 20% godišnje od 2003. do 2014. godine. Na sljedećem slajdu vidimo nešto o samom stanju stokova, a isto tako što se tiče napretka u MSY. Kada pogledamo flotu u Europskoj uniji, profitabilnost flote Europske unije i dalje raste. Imamo rekordnu neto dobit e, u 2014. godine, 50% povećanje usporedbi sa 2013. godinom, e, što zapravo je utjecaj većeg broja faktora, dakle niz troškovi goriva, restrukturiranje u samoj floti, to nije riječ dakle samo o boljoj situaciji floti, već su to i drugi utjecaji i drugi razlozi zbog čega je produktivnost porasla i dobit porasla. Možemo isto tako vidjeti balans koji se dogodio između kapaciteta, između ribolovnih kapacitete, dakle broj smanjenja samih plovila i što se tiče tonaže i što se tiče snage samih, same flote. Kada pogledamo na sljedećem slajdu, vidimo odnos između povećanog broja održivog broja stokova u sreverno istočnom Atlantiku, tada možemo vidjeti poveznicu između boljeg ulova, što znači veću profitabilnost i e, veći prihod. Vidimo da su odnosi i povezanost jasna u nekim morskim bazenima. Nažalost, situacija nije takva u Mediteranu. Na sljedećem slajdu vidimo sami e, dakle, gospodarske pokazatelje e, smrtnost Ribek fonda u usporedbi sa FMSY. Kada je riječ o prekomjernom izlovu, tada vidimo isto tako i kroz vrijeme smanjenu profitabilnost, što dokazuje sve ono što smo vidjeli na prethodnom slajdu. Ovdje pak e, vidimo upravljanje i pojam upravljanja u svom uvodnom dijelu mi smo također kazali da smo sagledali e, višegodišnje planove upravljanja, također smo uzeli u obzir isto tako i vijeće u upravljanju e, prije svega kad je riječ o Baltičkom moru. Ovi višegodišnji planovi postaju stvar fokusa, isto tako i za sve ono što je učinjeno i u Baltičkom moru koje je usvojen u srpnju 2016. godine, te isto tako i dva prijedloga koje su pred nama. Vidimo da se stvari događaju, da se miču što se tiče upravljanja i što se tiče odlučivanja u okviru višegodišnjih planova. Također smo gledali praktikabilnost, e, sagledali smo također i e, sve one planove za e, obveze iskrcavanja, 15 zajedničkih preporuka o obvezama iskrcavanja, 15 delegiranih akata za e, obveze iskrcavanja, imamo 7 zajedničkih preporuka pod člankom 11 u sklopu Nature 2000, a isto tako malo smo razočarani, htjeli bismo vidjeti daleko veći napredak, međutim možemo vidjeti da se rasprave vode na razini članica i vidimo da i tamo se posteže određen nastavak. Što se tiče savjetodavnih odbora, oni su bili vrlo aktivni, imamo tri nove nova savjetodavna odbora koje se tiče Crnog mora, dakle i tržišta i akvakulture, 33% rast povećanja e, preporuka od 2014. do 2016. godine sa svim onim problemima i sa svim e, poteškoćama koje su sočene, možemo kazati da zaista e, čine ono sve što je moguće za dionike kako bi upravo njihov mišljenje došlo do izražaja. Što se tiče obveze iskrcavanje, to je isto tako prošireno, e, celokupno ribarstvo u Baltičkom moru i Crnom moru i sve ribarstvo pelagijskih industrijskih vrsta u e, vodama Europske unije. Ono što smo sada učinili, htjeli smo vidjeti kako se to prenosi, kako, koliki broj stokova e, se pokriva pod e, dakle e, obvezom iskrcavanja. U Sjevernom moru to je 82%, a u sjeverno-zapadnim vodama 86% svih takova koji su pokriveni dakle obvezom iskrcavanja. U južnim zapadnim vodama 70%, to je jedna trećina svih e, vrsta, a u sredozemlju 29% svih vrsta. Ono što vidimo u samom izvješću i što je zaista istaknuto, zaista moramo puno toga učiniti kad je riječ o vrlo važnim segmentima, a to su vrste, posebne vrste, isto tako upravljanje i prekomjernog e, ulova, e, bolje prikupljanje podataka vezano uz odbačeni ulov. Zaista je teško doći do potrebnih podataka kako bi se upravo moglo obuhvatiti obveze iskrcavanja kao takva. To su zaista veliki izazove, jedan seminar koji ćemo održati 15. studenog. Želimo pozvati sve dionike kako bismo upravo razgovarali o ovih četiri e, tema i naravno da ćemo nastaviti suradnju sa članicama i u savjetodavnom odboru e, i zamoliti ih da i oni dođu do određenih zaključaka koje bi mogli dovesti naprke. Prijedlog komisije za 2017. za mogućnosti u rabarstvenom području koje će svakako e, pratiti sve ciljeve zajedničke ribarstvene politike i isto tako e, sve znanstvene doprinose koje ćemo imati na raspolaganju. Što se tiče baltičnih višegodišnjih planova, mi ćemo pokušati da sve ostane u okviru FMS a što se tiče i samih e, dijelova, a isto tako što se tiče jednog e, predostrožnog pristupa kad je riječ o analitičkom pristupu i biološkim preporukama. Na kraju želim kazati nešto o našem e, planu, dakle javna rasprava koja je još u tijeku do 15. rujna. Dobili smo čitav niz doprinosa s koje smo prošli i koje ćemo svakako izvijestiti vas o svim prijedlozima koji su s tim u vezi dani. E, što se tiče prijedloga stokova iz ICES-a, još e, dio toga očekujemo u listopadu. Što se tiče State of Stock seminara, koji će se održati 26. rujna ovdje u Brislu, a isto tako ćemo imati i različita e, vijeća i odbore kad je riječ o prihvaćanju tak prijedloga. Ja bih time završila, ali svakako ću rado odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Euh, Ah, hvala Liza na ovoj prezentaciji. Marko, pa Peter. Marko, izvoli. Da, hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Ja sam i izvješće o ribolovnim mogućnostima e, pročitala. E, mislim e, da smo razoružani činjenicom da trend ide prema naprijed, a sredozemlje je područje gdje postoji razlog za brigu. Želimo dosegnuti MSY do 2020. Ako utvrdimo da da se do 2020. ni za jednu vrstu MSY neće e, postići kakve drastične mjere treba poduzeti da se do 2020. MSY ipak e, postigne. Ja smatram vrlo alarmantnim što svugdje bilježimo uzlazni trend osim na sredozumljene takovi, dakle ukupne e, količine se navode i, i, i kaže se da će e, kaže se da će biti novih kontingenata, no analizu smo pregledali i kaže se da e, je analizirano oko 60 takova i E, polovica e, je e, nije odgovarala zapravo znanstvenom mišljenju koje je predočeno. Imamo prijedlog komisije i znamo da se vijeće ne obazire na i ne drži se striktno znanstvenih prijedloga i e, što možemo onda učiniti da bismo se držali znanstvenih činjenica. Izvolite kolega. Hvala. E, hvala na e, ovoj preglednoj prezentaciji ja sam prvo pitanje čuo. Godinama je već stanje u sredozemlju dramatično no, što ćemo spriječiti e, katastrofu koja se približava jer e, trend je katastrofičan. Što bismo e, mogli učiniti? Kakav scenarij predviđate? Imamo vrste koje su sve ugrožene i imat ćemo 15.11. imati o tome savjetovanje. A mi smo u Strasburu, ali i, i nećemo moći sudjelovati u tome. Možete li nam malo razjasniti kako e, komisija gleda na ovu urgentnu temu e, i šta učiniti kako e, bi se da se spreči slom? Hvala predsjedavajući, hvali za Dva e, kratka pitanja. MSY i imamo e, načelo kojeg smo se držali, kojem smo stremili, ali ne smijemo na tome ostati, ima i drugih aspekata, e, postoje socijalno-ekonomski aspekti koji se treba držati i koje treba uzeti obzir. E, i ovaj načelo MSY ne smije značiti da branša mora patiti po socijalno-ekonomskim aspektima. Rok 2020. moramo fleksibilno shvatiti i moramo reći da kod stokova gdje nema dovoljno znanstvenih podataka. E pa tu e, postoje sigurnosti o tome koju će strategiju se poduzeti kod određivanja kvota. Ne znam hoće li se uzeti u obzir trend ili ne i istina je što se tiče stanja stokova u sredozemlju, tu smo složni, moramo surađivati sa svim sredozemnim državama kako bismo e, poboljšali situaciju, moramo tražiti rješenja, donijeti mjere i provoditi mjere. To je tema oko koje se slažemo, no u ovom izvješću postoji i pozitivnih strana, primjerice kod eh, Inčuna. Upravo dobrim upravljanjem smo mnogo toga popravili i kao drugih vrsta smo ostvarili poboljšanja. E, svim, sve zemlje oko zemlja znaju da moraju mnogo više učiniti. Dvije tisuće 2019. na u potpunosti stupa na snagu obveze skrcavanja, to je složeno i e, moramo iskazati veću dozu fleksibilnosti s obzirom na izazove i probleme e, koji još postoje e, baš kod ovih vrsta koje ograničavaju ribolov. Dakle, rijeke, rijetke su i zbog toga opterećuju kvote drugih vrsta obveza iskrcavanja e, mora se e, vremenski dobro odrediti, ali moramo naći mjeste za fleksibilnost. E, govorili smo o delegiranim pravnim aktima o produljenju na tri godine jer planovi upravljanja još nisu gotovi i upravo je tu ta fleksibilnost koju moramo iskazati. Hvala lepa. ja bi se također htio e, zahvaliti Elizi na tome što je brzo dala pregledan pregledno izvješće u 10 minuta o svome radu i ukazano je na to da u sredozemlju nemamo zadovoljavajuću situaciju, no postoji dva pitanja e, koji se tiču Istočnog Atlantika da komisija je kazala da 66 e, vrsta riba tu ima, no znamo da je e, se 150 vrsta lovi. Možda bi nam komisija mogla nešto detaljnije riječi kakva je stanje sa drugim e, vrstama premjerice u sjeverozapadnim e, vodama Atlantika, zatim biomasa MSY, e, biomasa se mora toliko povećati kako bi najviši održivi prinos bio održiv Komisija je kazala da je postoji rast biomase od 35% u zadnjih nekoliko godina. Kako je rast biomase od 35% dovodi do MSY kako bi odnosno napretka MSY i kakva vrsta e, riba kod, kojih je još moguće postojeći e, bolji MSY. Hvala e, kolegama, ali i predsjedavajućem. Ja ću se koncentrirati na MSY. Mi smo u veljači imali saslušanje o biomasi i ribim stokovima i kod saslušanja se govorilo e, mogli se vrijednosti BMS Y odrediti i zašto i komisija ne traži i CESA. E, može li mi gospođa Roller objasniti e, koje veličine komisija traži od e, ICES-a ili STCF-a? Tada smo to kritizirali i htjeli bismo danas znati kako je sada, kako je stanje. Hvala lijepa. Hvala komisiji na jasnoj prezentaciji. Imam dvije točke, no prvu su kolege dobro mm, pokrili. Dakle, ako ne promijenimo smjer djelovanja u, u sredozemlju ćemo imati e, katastrofu. Drugo pitanje, e, druga primjedba Dakle, primjena nametanje pravila je vrlo bitno. Provedene su mnoge inspekcije u zemljama članicama. I s e, tome što Unija izdvaja novac za takve inspekcije, zemlje članice nisu koristile taj fond i komisija je predložila da se taj novac e, prebaci za druge uporabe u proračunu Unije. Je li moja informacija o ovome točna i je li komisija pokušala uvjeriti zemlje članice da smislenije uporabe ovaj novac e, kako ne bi smanjivali broj inspekcija. I li sam ja možda u krivu ili jesam na dobrom tragu? Kolegica Toma. Hvala. Ja bih sa svoje strane također e, tijela se zahvaliti komisiji i e, čestitati na ovoj kratkoj upečatljivoj prezentaciji i komisiji i drugim kolegama predlažem da više cijene zajedničku ribarstvenu politiku jer njome smo postigli e, da spasimo biomasu i riblje stokove u određenim područjima što se kod sredozemlja. Imamo dvije vrste koje idu u okviru kvota, u sustav kvota. Dakle, ako ih želimo dalje loviti, treba nam upravljanje uz pomoć sustava takova i kvota u sredozemlje moramo upotrebiti drugčiji način. Ja se pitam koliko vremena još treba proći dok nađemo drugi način rješavanja problema jer upravljanje e, Mediteranom mora funkcionirati kada će to zaživjeti i donijeti profitabilnost, moramo modernizaciju, osigurati modernizaciju flote. To je e, pokazalo i dalo e, rezultata, da pritom stokovi nisu stradali. Moramo, kao što sam rekla, promijeniti e, retoriku s obzirom na RP, možemo reći da ona daje, ZRP daje rezultate. Da, u Europi postoje područja gdje imamo prelov i njega smo suzbili i to vrlo uspješno. Savjetodavna vijeća su pomogla i e, to daje e, rezultate. Eliza, opet imate riječ za odgovore na pitanja zastupnika. Hvala. Možda da počnem pitanja gospođa Rodust i gospođina Santos. to su složenija pitanja. Ovdje što vidite u prezentaciji izvješću je sažetak onoga što e, su nam dali ICES i STCF. To je naš sažetak znanstvenog e, inputa koji su nam oni dali mnogo je još informacija koje nismo uključili u ovo jer ih je previše i jer moramo vam dokument predočiti što je razumljivije moguće. Ja sam pitala e, ICES da nam da izvješće o BMSY e i to je odgovor e, gospođe Rodust. A odgovor gospodinu Santosu veličina stokova, procijenjena veličina za sve vrsta nije uvijek e, dostupna, imamo dobre informacije gdje onda određujemo takove, no imamo stokove gdje nemamo dobre informacije i gdje teško postaviti pouzdani tak i zato postoje razlike. Naravno, htjeli bismo imati koherentni sustav, no činjenica je da ograničenja koja imamo znači da to nije uvijek izvedivo. Zatim odgovori gospodinu Afronto i Van Dalenu. Gospodin Afronti je eh, rekao da eh, komisija nije uvijek u skladu sa, savjet, eh, sa znanstvenim savjetima. Na, ZRP ima za cilj MSY, ali i obvezu iskrcavanja stavite može biti kad kad je vrlo komplicirano i imati negativno učikan, učikan, učinak e, staviti veliku zabranu iskrcavanja i stoga imamo odredbe koji omogućuje ostvaranje e, MSY uzimajući u obzir i e, posljedice obveze iskrcavanja. Dakle, nije moguće jednostavno prenijeti e, ono što znanstvenici kažu i dakle prenošenje toga u praksu ima, stoga mi ne možemo jednostavno prenijeti njihove savjete u praksu što se tiče Mediterana, odnosno sredozemlja. Komisija aktivno djeluje proteklih godina kako bih potaknula raspravu o pitanjima i problemima u sredozemlju, posebice e, prikupljanje podataka, pa recimo to smo imali u Kataniji. Imali smo onda deklaraciju Medfish ever, Forever i e, imali smo mnogo inicijativa i e, u ovom izvješću sudjelovalo je e, sudjelovali su GFCM i STCF kako bi odredili veličinu stokova i vidimo napredak, no treba nam onda osvajanje višegodišnjeg plana za Jadran, zatim višegodišnji e, plan upravljanja za zapadno sredozemlje i e, pitanje e, o kontroli ne, nema manje inspekcija i manje kontrole, ali ono što primjećujemo jest da ima manje promatrača na plovilima. Nekada ribari ne dopuštaju inspektorima pristupu na brod, no inspekcija nije manja. FK agencija iz Viga kaže da je mnogo aktivnosti, da zemlje članice surađuju e, i e, uče kako kontrolirati obvezu inskricavanja i znam da se ovom e, raspravljalo na ovom odboru, no količine su dodjeljene. Eh, odnosno raspodijeljene jer apsorpcija sredstava financijskih nije bila uspješna. Po znaju eh, da moraju izraditi administrativne kapacitete kako bi provršili kontrole, no da ne bi se novac izgubio. Zatražili smo da se novac preusmjeri u druge aktivnosti. Hvala lijepa. Merci beaucoup Elisa, en effet, euh, je pense que tu as répondu à l'essentiel. Puno vam hvala Elisa. Mislim da ste odgovorili na sve ključne dijelove pitanja. Hvala vam. Krećemo na osmu točku dnevnog reda. Imat ćemo predstavljanje studije Međunarodno upravljanje oceanima koju je zatražio odbor za ribarstvo i resorni odjel B. Dakle, E, zatraženo je ovo istraživanje, a sve je vodio tim sa sveučilišta u Utrehtu i sve je vodio gospodin Erik Molenar te Nike van der Burgt. Svi ste studiju zaprimili putem elektronske pošte, a ovdje u prostoriji raspoloživi su i dokumenti u pisanom obliku. Ovdje možete naći informacije o različitim vrstama ribolova, o različitim politikama i vrstama ribolova širom EU-a. A sada dajem riječ e, gospodinu Molenaru i Van der Burtu koji imaju 20 minuta na raspolaganju. Nakon toga kreće razmjena mišljenja. Izvolite. Puno vam hvala zamolili su nas e, da vam predstavimo ovu studiju. Sada nekoliko uvodnih informacija. Dakle, radi se o međunarodnom upravljanju oceanima, a glavno je pitanje studije što učiniti kako bi se ojačalo međunarodno upravljanje oceanima. Jednako tako radi se o tome da smo ovdje zauzeli novu perspektivu zbog izostavljanja nekih ključnih faktora za upravljanje oceanima. Uključili smo regionalne organizacije e, za ribolov i konvencije. Sada nešto o cilju, obuhvatu i metodologiji. Glavni cilj ove studije bio je proći kroz ključne dionike i čimbenike te mehanizme njihove koordinacije. Dakle, mi smo proučavali na koji način su organizacije ustrojene, na koji način surađuju i kako organiziraju međusobnu suradnju u svrhu ostvarivanja ciljeva. Sve smo razmatrali u kontekstu važećih ključnih dokumenata vezanih uz ribolov u EU. Dakle, kontekst provedbe studije su upravo ti dokumenti, budući da sve veći broj zemalja ima zajedničke ciljeve vezane uz ribolov, poput postizanja dobrog okolišnog statusa i slično. Što se tiče obuhvata, trebali smo uzeti u obzir Atlantik, Sredozemlje i Baltik. Mi smo zbog usporedbe još dodali i Crno more. Što se tiče metodologije, usuglasili smo se o tome da trebamo krenuti s pristupom takozvanog mapiranja, mapping. Željeli smo napraviti pregled toga što tko čini, tko ima koju ovlast, što tko čini i na koji način tko kome doprinosi ili ne doprinosi kod ostvarivanja ciljeva. Jednako tako koristili smo pravne dokumente, izvješća, internetske stranice, zapisnike sa sjednica i sastanaka te razgovore sa predstavnicima ključnih organizacija. Predajem riječ kolegi. Ja sam gospodin e, Molenar i e, radim na sveučilištu u Utrehtu, pa sam vanjski stručnjak koji je angažiran e, u ovoj studiji. Mogu vam sada dati prezentaciju o nekim od ishoda, a zatim ću kolegici dati riječ kako bi zaključila izlaganje. Ovdje na prozirnici možete vidjeti niz različitih studija slučaja i dokumenata koje smo uzeli u obzir. Oni uzimaju u obzir različite organizacije za očuvanje određenih stokova, plave tune, lososa i tako dalje a i određena povjerenstva i komisije. Kao što možete vidjeti, uzeli smo u obzir i Atlantik i Sredozemlje, te njihova priobalna područja i otvoreno more. Što se tiče Crnog mora, tamo se primjenjuje samo GFCM i nema ničeg drugog poput RFMO-a, iako je to zatraženo. Geografski obuhvat je bio uglavnom ograničen na otvoreno more, iako su države koje su sudjelovali u studiji mogle uključiti i priobalje. Što se tiče članstva, u RFMO možete vidjeti morske zemlje, obalne zemlje koje smo uključili, a u EU smo uzeli u obzir obalne zemlje EU-a. Što se tiče Crnog mora, oni su predstavljeni kroz GFCM, a imamo još i tri obalne zemlje, e, Bugarsku, Tursku i Rumunjsku, te Ukrajinu i Gruziju. Rusija je samo promatračica. Postoje različiti memorandumi o razumijevanju između RFMO članica i onih gdje RFMO-a nema. Crno more i EU ne nisu um, članice konvencije ali pri dnu prozirnice možete vidjeti različita savjetodavna tijela. Postoje različite vrste koordinacije i suradnje u regionalnim morima. Postoje kako neslužbeni dogovori, tako i formalni sporazumi i možemo vidjeti da ih se koristi i u RFMORSC-u kroz ICAT i MF te FGCM u Mediteranu. Što se tiče Atlantika, postoje formalni dogovori na vrlo visokoj razini u obliku memoranduma o razumijevanju, a postoji i jedan izuzetan način suradnje među zaduženim tijelima za sjeverno-istočni Atlantik. Oni su se povezali kako bi zajednički ostvarivali ciljeve vezane e, uz zajedničke vode. I na kraju možete vidjeti i nešto o sadržaju tih suradničkih aranžmana. Što se tiče europskog dijela, Atlantika, možemo vidjeti da postoje RFMO-i i regionalne konvencije o morima, a svima je zajednički cilj zdrav, održiv ekosustav. Što se tiče Crnog mora i ostalih, naglasak je na tehničkoj suradnji. Što se tiče Crnog mora, tu bi trebalo prihvatiti činjenicu da su neke stvari tek u povojima. Utvrdili smo neke primjere dobre prakse. Što se tiče Europskog Atlantika, vidimo da se štiti ekosustav i naglasak se stavlja na ciljeve, na ribolovne sustave i na upravljanje širim ekosustavom. Osim toga, postoje i kolektivni aranžmani koji su vrlo blisko povezani sa procesom BBNJ u sklopu UN-a. Što se tiče sredozemlje, postoji snažna povezanost između GFCM-a i UNEP-a i MAP-a. Rade na provedbi pristupa ekosustava, te postoje smjernice za UNEP i EU kako bi oceani i mora bili zdravi i produktivni. Što se tiče Baltika, tamo nema RFMO-a, međutim postoje mnoge aktivne institucije i suradnja među njima. HELCOM ili Helsinška komisija ima snažnu ulogu i iako nema mandat za rad na ribarstvenim pitanjima, jest pokrenula cijeli niz aktivnosti koje su vezane uz ribarstvo. Članice Helkoma, a jedna od njih je i EU-a, smatra Helkomove inicijative vrlo korisnima. Crno more, odnosno Komisija za Crno more i EU, su se povezale i sastavile zajednički dokument MSFD direktivu. GFCM je za područje Crnog mora vrlo e, važno. No, bez obzira na sve ove dobre vijesti, postoje i neki nedostaci i izazovi. Svi mi slušamo o kolektivnim aranžmanima, a s druge strane u stvarnosti imamo samo OSPAR i NEAFK, samo dvije organizacije koje su u to uključene. Bilo bi dobro da se veći broj dionika uključi i da se dijele informacije. Što se tiče Mediterana, postoje neki memorandumi o razumijevanju, ali sve je potrebno spustiti na operativnu razinu. Što se tiče Crnog mora, nemamo RFMO-e i bilo bi dobro da EU bude stranka RSC-u. EU to nije i ne sudjeluje u radu um, Komisije za Baltičko more, iako se na tome nešto radilo. I sve u svemu naš je zaključak da bi trebalo raditi na međusobnom dijeljenju i razmjeni podataka. A sada predajem riječ kolegici. U izvješću imamo tri glavna saznanja i preporuke koje su povezane uz ulogu EU-a. Prvi nalaz ili saznanja je da je važno organizirati raspravu o upravljanju na razini pomorstva i ribolovu, no postoje ciljevi koji jesu zajednički. RFMO-ovi pokrivaju područje ribarstva i uzimaju u obzir pristup ekosustava i na taj način se recimo štiti crvene koralje i postoje neavkova zaštićena područja. Zatim postoje druge morske konvencije, ali postoji problem sa prihvaćanjem nadležnosti određenih organizacija. Neki prihvaćaju to da ribolov utječe na pomorstvo i ribolov, ali ne čine ništa da bi se to riješilo. Što se tiče pristupa ekosustava, upravljanje ribarstvom postavlja za cilj očuvanje vrsta i staništa tako da se povezuju regionalne konvencije o morima i RFMO-vi, što je ključni čimbenik kako bi se ostvario uspjeh. To je nešto što je dovelo do toga da su se organizacije povezale i stvorile okvir za upravljanje ne žele dozvoliti ljudsku aktivnost koju je nemoguće nadzirati i kontrolirati postojećim mehanizmima. To znači da kroz RFMO-ove i konvincije e, treba sve nadzirati i kontrolirati i da nema potrebe organizirati nove načine za postizanje istih ciljeva. To ne znači da poboljšanja nisu moguće ili potrebna. Drugi nalaz vezan je uz mehanizme reguliranja procesa suradnje i koordiniranja postoji međusobno preklapanje ciljeva regionalnih organizacija, članstva i geografskog obuhvata, no treba razviti sva nastojanja vezana uz koordiniranje i suradnju. Memorandumi i razumijevanju su nešto čime se to može postići. Neke konkretne organizacije mogu institucionalizirati određene procese kako bi se podigla razina znanja o relevantnim aktivnostima u regiji i kako bi se izbjeglo dupliciranje ili nepovoljni učinci. Sve u svemu, memorandumi su različite razine detaljnosti, no uglavnom se usredotočuju na upravljanje, razmjenu informacija, očuvanje te mjere praćenja, nadzora i kontrole. Kao što je ranije rečeno, postoje multilateralni mehanizmi poput e, kolektivnih aranžmana. Jedan takav aranžman postoji s ciljem da organizacije koje djeluju u istom geografskom području budu svjesne aktivnosti i e, postignuća drugih organizacija na istom području. Tako da imamo UNEU i OZBAR koji su se u to uključili a postoje i neki promatrači. Čak i status promatrača može poboljšati e, razinu. EU bi trebala ohrabrivati i promicati takvu vrstu povezivanja. Treće saznanje vezano je uz važnost međusobnog podupiranja dokumenata o ribarstvu i relevantnih politika EU-a. EU politike trebaju biti gradivni blokovi i na taj način doprinjeti zajedničkoj ribarstvenoj politici kroz CFP, NNN, MSFD, MSPD i tako dalje. EU je već ostvarila doprinos kroz primjerice uvođenje pristupa ekosustava. Na taj način se mogu ostvarivati zajednički ciljevi vezani uz druge druga područja djelovanja EU-a, poput očuvanja ekosustava. Jednako tako EU može promicati bolju integraciju e, ribarstvene regulative i politika u jedan širi e, sustav politika za očuvanje ekosustava. Upravljanje i vođenje može biti podignuto na višu razinu kroz povezivanje ova dva procesa. EU bi mogla i bolje promicati ranije rečeno. So overall, um, the report uh, emphasizes... Ovo izvješće naglasak stavlja na to da su mehanizmi koordiniranja i suradnje od ključne važnosti jer mogu ostvariti zajedničke ciljeve i pozitivno ili negativno utjecati na međusobni rad. Tijelotvornost vodstva uvelike ovisi i o tome koliki se naglasak stavlja na procese koordiniranja i suradnje. Puno vam hvala. Zahvaljujem izlagačima. Hvala što ste se držali zadanog vremena, a sada dajem mogućnost kolegama i kolegicama da vam postave pitanja. Znam da je ovo bila e, prilično stručna prezentacija. Ricardo, izvolite. Ja bih vam želio zahvaliti na ovom izlaganju. Mislim da ste nam dali dobar pregled važnih parametara u okviru upravljanja ribolovnim organizacijama u Europi. Bilo bi dobro da njihov geografski obuhvat bude širi, no studija je bila geografski ograničena na način koji ste opisali. Što se tiče ribljih stokova u Mediteranu, već smo ranije spomenuli da je situacija gotovo katastrofalna, da nailazimo na strašnu krizu od koje se možda nećemo niti moći oporaviti. Kad kada nailazimo na određene pojave vezane uz upravljanje morima i oceanima. A ta pojava je da imamo toliko različitih kratica i akronima da nam na kraju ništa nije jasno. Neki kažu da bi trebalo imati još više organizacija. Neki smatraju da ih je dovoljan broj. A mene zanima, smatrate li vi, kao i ja, da postoji prevelik broj organizacija, prevelik broj preklapanja i da to negativno utječe na njihovu djelotvornost? možda bismo trebali razmisliti o tome da se neke organizacije povežu u jednu jer inače nepovoljno utječu na stanje u morima i oceanima. Ne znam jeste li neke od takvu saznanje e, i vi otkrili tijekom provedbe studije. Postoje li možda neke organizacije koje uopće ne doprinose održivom upravljanju morima? Hvala Ricardo. Možda želite ponovno uzeti riječ? Moli izravno odgovoriti. Da, mislim da je zaista zanimljivo. Mi smo Zapravo, da li to kao temeljni zaključak e, da svi korisnici koji imaju mandat e, da to učine? I mi smo vidjeli da su mandati se koriste vrlo striktno, što znači e, regionalne konvencije koje se tiču dakle, pomorskog okoliša. Ono što je jako važno da se s obje strane na neki način na dopune ove temeljne postavke i da se unaprijede e, zajedničke postavke kod zajedničkih ciljeva. Mi smo vidjeli da te organizacije, dvije organizacije, ne možemo kazati da ih je previše ako su dvije mm, ili da neke nisu potrebne. No, ukoliko bi se zajednički jezik e, koji se tiče ekosustava korist i koje bi se koordinirao, a isto tako sve to bi dovelo do bolje implementacije. Da, pa zaista je dobro vaše pitanje. Postoje akademske rasprave i neke akademske zajednice koje kažu da Regional Organization, Local Management Organization, ROMOS, teoretski je moguće da se na neki način e, odbace neke organizacije Baltičko more gdje ribarski odbor je zaista napušten kao ideja. Ne znam da li to rješava u konačnici problemi, jer e, upravo sustav e, samih e, ugovora, sporazuma postoji ekološka komponenta, postoji zaštita okoliša i postoji jedna komponenta Kemelar, naziv Kemelar koji se tiče ribarstva, ali i dalje moraju surađivati, koordinirati aktivnosti, pa čak i kad biste htjeli sve podvesti pod jedan zajednički nazivnik, uvijek postoji neki pododjeli i pod grupacije koje bi na neki način postupile i zastupile različite interese, ali zaista e, mi se sviđa vaša ideja koju ste iznijeli. Hvala lijepa. Da li bi još netko želio se javiti za riječ, postaviti koje pitanje? Mislim da to meni nije tako. Ja bih eh, vam još jednom želio zahvaliti na vašoj prezentaciji. Uvijek ste dobrodošli u našem odboru za ribarstvo. Sada prelazimo na devetu točku dnevnog reda, to je razmjena mišljenja s kojim predsjednik mislimo o eks post procjeni Europskog razvojnog fonda za ribarstvo i to za razdoblje 2007. do 2013. godina. Dakle, imat ćemo razmjenu mišljenja s predsjednica komisije o post procjeni EFR-a u navedom razdoblju, a sve temeljem članka 50. kojeg stalno spomenjemo i Svakako se e, provjeravaju resursi operativnih programa, a isto tako i ostvarivanje svih ciljeva, te isto tako smjernice koje se nalaze u uredbi. Nadalje, E, se provjerava da li su operativni programi bili uspješni ili ne, prije svega kad je riječ o održivosti i najvažnijih praksi. 27 operativnih programa i 16 predloženih mjera uredbe se analizira u okviru toga. Sada imate riječ, vi ste predstavnica DG Mare. Eliza, izvolite. Hvala još jednom. Evo, žao mi je e, što sam opet e, uzela riječ e, Jean-Pierre koji je na godišnjem nije mogao biti s nama. A ne trebate biti razočarani, pa to je za nas zadovoljstvo. Hvala vam lijepo. I ja bih se želio ispričati, zaista ovo kasni nekoliko mjeseci samo izvješće o ekspost e, analizi bila je e, prema krajem prošle godine, ali smo odlučili da osuvremenimo samo verziju, jer čitavo izvješće je imalo preko 200 stranica i mi smo odlučili da skratimo, da dajemo skraćenu verziju koja bi parlament omogućio jedno skraćeno čitanje. Koje su naši zaključci, naše ekspost procjene? Ekspost je započet 2007. godine, zapravo EFF, sam Europski razvojni fond za ribarstvo započet je 2007. godine na početku e, globalne ekonomske krize i krize nafte. E, to se očitovalo u mnogim dijelovima. Sam sektor je bio pod velikim pritiskom u kratkom vremenskom periodu. Imali smo smanjenje e, potraživanja za ribarskim proizvodima, povećanje troškova gorava, stagnacija e, samih cijena, te isto tako pristup privatnim financijskim izvorima, te isto tako možemo reći da je samo e, javna e, potrošnja bila pod strogom kontrolom. Moramo kazati da je to jako važno, jer je to imalo kroz čitav provanski period svoj utjecaj kad je riječ o, o prioritetima u investicijama, te isto tako implementaciji samih programa. Što se tiče glavnih tema koje se tiču same procjene, a to je u kojem su europske flote e, zapravo u pogledu kapaciteta i mogućnosti ribolova učinile svoje što se tiče e, napretka u konkurentnosti samih flota, održivosti eksploatacije i ribarstva, te isto tako e, u marketinškom smislu, ali i razvoj lokalnih područja i stvaranje radnih mjesta. Moja prezentacija usredotočit će se upravo na ove točke. Započnemo sa dakle, kapacitetom EU flote i e, mogućnošću ribolova. Vidjeli smo da je FF imao zaista značajnu ulogu, to je e, sveukupni smanjenje tonaže od 2007. do 2015. godine gotovo 17,5%, što znači 10% EU flote i kapaciteta je uz pomoć EFR-a smanjen. Prekomeni kapaciteti postoje još u nekim flotama, e, međutim EFR je upravo u tom pogledu odigrao svoju ulogu i svoju značajnu ulogu. E, što se tiče usporedica MFF-a, zaista je bila mogućnost da države članice koriste da se unište e, dijelovi flota to što se tiče promjene u MFF-u, ovo sredstva su smanjena i samo su sredotočene na one flote koje e, pružaju prekomjerne kapacitete i što svakako treba detaljnije e, analizirati kroz izvješće i vidjet ćete koji su sami napreci. Što se tiče same konkurentnosti flote i poboljšanja konkurentnosti, možemo kazati da je EFR doprinio modernizacije same flote, prije svega kad je riječ e, o zamjeni motora, a prije svega možemo kazati da isto tako imali smo javnu potporu kada je i zamjena ribolovnog alata i e, metodologije ribarenja izmjenjena. EFR je također e, pomogao da se doda vrijednosti u e, pogledu marketničke aktivnosti i preradbenih aktivnosti. Što se tiče dakle, malih priobalnog ribolova i sve ono što je FR učinio, je upravo možemo kazati da se organizirala proizvodnja, upravljanje e, ribolovnim područjima, te isto tako smanjenja dobrovoljnih e, koraka, inovacije, treninga. Ono što vidimo u samoj procjeni da je zapravo jako malo korištenje sredstava u ovoj mjeri FR je imao specifične mjere koje su bile targetirane upravo za mali priobalni ribolov. Međutim, moramo kazati i istaknuti da je korišteno prije svega jako malo zbog toga što je bilo nefokusirano i zbog toga što su te mjere u konkurenciji sa drugim mjerama i koje su se koristile isto tako e, ticale same ribolovne flote. Možemo kazati da smo MFF bolje fokusirao, veća intenzitet, te isto tako i akcijski plan koji je obuhvećao i mali priobalni ribolov, a koji se mogao koristiti kroz MFF. Što se tiče eksploatacije održive naravi u ribarstvu, dakle, možemo e, na neki način vidjeti da nisu dovoljno jasni e, odnosi sa EFR-om. Kada pogledamo FR u širem kontekstu, e, moramo vidjeti da je sam utjecaj FR- a i kroz dakle, šire konzervativne mjere što se tiče zaštite okoliša i prirodnih resursa. E, MFF tu je dao poboljšanja sa jasnim ciljevima i e, kad je teče odnosa novca i zaštite okoliša, dakle e, socijalno-ekonomske i ostale održive mjere. Što se tiče akvakulture, FR je znatna sredstva iskoristio u naznačenom periodu, ali moramo kazati da je e, veći dio sredstava koristen u akvakulturi. Dobar dio priče da akvakultura raste i to značajno, međutim u manjoj stopi nego što je to na globalnoj razini, što znači da e, se kroz potporu FR-a e ne dobivaju one rezultati koje se postižu na globalnoj razini. Također možemo vidjeti da je upravo financiranje iz FR-a e bio jako važan za e, sve one tvrtke koje su prošle kroz gospodarsku kriza, a koji se tiče prije svega školjkaša i proizvodnje školjaka, jer bi ove tvrtke u suprotnom bile propale. EMF e, je zapravo doveo do promjene, govorimo o strateškim opredeljenjima, nacionalni strateški planovi se moraju priložiti, a isto tako ex ante uvjetovanost da bilo koja potpora kroz EMFF mora biti popraćena strateškim nacionalnim strateškim planom. Što se tiče procesiranja i distribucije marketinga, 8000 operacija i projekata sa 2700 korisnika, što je dovelo do stvaranja 10.000 novih radnih mjesta u sektoru proizvodnje i prerade. E, ne vidimo specifična e, područja koja bi bile za SM i u nekim državama članicama usredotočili su se na veće, e, veća poduzeća i veće prerađivače, međutim nema nikakve preferencije u tom pogledu ogromna investicija, vrlo uspješna u e, proizvodnom sektoru se dogodila. EMFF e je upravo fokusiran na male i srednje poduzetnike za razliku od velike i zapravo se e, vidjelo da su oni mogli doći do sredstava iz drugih izvora. Sada prelazimo na jedan inovativni element a a to je upravo OS 4, a to je održivi razvoj lokalnog područja koje govorimo e, dakle e, samo ono područja koja su potpora e, doživjeli ribarske lokalne agencijske grupe. Nije riječ samo o tome da su države članice trebali to podupriti, već je trebalo i skupine, lokalne skupine trebalo je podupriti kako bi razvile lokalne strategije za počet E, i sa samim financiranjima. Vidimo ogroman doprinos, dakle to je bio jedan mali dio EFR-a, ali više od 6760 radnih mjesta e, je stvoreno, novih radnih mjesta, a zadržano je 9240. To je sve skupa doprinjelo kvaliteti života u ribarskom sektoru. Kada govorimo o komplementarnosti i sinergijama sa drugim fondovima, često se moglo uočiti da u području ribarstva ili u jednoj lokalnoj e, E, zajednici se financirali iz različitih fondova, bilo da je riječ o socijalnom fondu ili regionalnom razvojnom fondu ili FR-u. Što znači EMFF? Je s jedne strane e, smo htjeli postići kontinuitet, e, znači postojanost, a s druge strane smo isto tako htjeli e, predvidjeti same sinergijske učinke. Što se tiče samih sredstava, a to je financijski doprinos, kada usporedimo EFF i MFF, 4,3 milijarde, a MFF 90%, znači od efr je iskorišteno e, od predviđenih sredstava, a što se tiče MFF-a, 5,75 milijardi eura, Ukupno, dakle, oko 94% je iskorišteno nakon što je došlo do povrata sredstava. Dakle, e, tranzicija iz FRA do MFF-a, možemo kazati da imamo nove države članice, ali imamo i zajednička područja pod upravljanjima, te isto tako i isto tako integrirane pomorsku politiku. Sve do sada imamo 8% odobrenih sredstava, možda će i ova brojka e, porasti, ali svakako smo ispod 10% unutar e MFF-a. To nas doista brine. Raspravljamo i o budućnosti Pripreme za budućnosti u Taljinu zajedno sa estonskim predsjedništvom koje će biti e, naši domaćini 12. i 13. listopada. Neki od vas će zasigurno sudjelovati na ovom skupu. Raspravljat ćemo malo o samom stanju trenutne situacije, kamo želimo ići nakon 2020. godine. Još nekoliko slajdova o samim e, financijskim doprinosima i preuzetim obvezama i plaćanjima koji su nalaze u prilogu u koje ne bih ulazio u detalje. Hvala vam lijepo. Hvala. Hvala Liza. Da li imate primjedbe, napomene? Nitko se ne javlja za riječ. Mislim da je to bila izuzetno dobra prezentacija. Hvala lijepo. Još jednom Liza, da li s tvoje strane to sve? Da, dobro. Možeš ostati do kraja svakako našeg odbora. Deseta točka dnevnog reda, a to je izvješće o službenom putovanju odbora za ribarstvo i izaslanstvu u mecklenburg pomenu šest zastupnika koji su 17. 19. srpnja bili u mecklenburg pomenu u Njemačku. Tamo smo imali prilike vidjeti kako se na Baltiku provodi ribarstvena politika. Posjetili smo institut Tünen, a isto tako i različite organizacije, predstavnike s kojima smo se susreli. E, također smo posjetili neka prerađivačka poduzeća i poduzetnike koji se bave akvakulturom. Izvješće će pripremiti tajništvo koje će uskoro se naći pred nama, ali bih zamolio potpredsjednika našeg e, prijatelja Venera Kuna koji je vodio ovo zaslanstvo koje je izuzetno dobro pripremio. Vener, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja bih se zaista veselio kad, ako bi predsjednica komisija, evo, molim vas, molim vas da ostanete još koji trenutak. Mislim da je izuzetno interesantno i za predsjednika komisije i za komisiju kao takvu što se tiče procjene prije svega kad je riječ o situaciji u istražnom institutu. Predsjednik je već kazao, bismo u Institutu za Baltik u Rostoku, E, na poseban način je na neki način procijenjena e, stokovi, ribarski stokovi u čitavom Baltiku. Tema je upravo bila to. Mi smo govorili isto tako o zapadnom dijelu Baltika, čuli smo isto tako i brojke, 38% e, dakle Haringe za 2018. godine smanjenje koje se predlaže a što se tiče dakle stabilizacije 8% rasta imamo kod zapadnog bakalara. No, ono što nas je iznenadilo i kolege koji su isto tako bili kad je komisija dala svoj prijedlog eh, za ribarstvene mogućnosti u eh, Baltiku za 2018. godinu, pa sve do eh, pitanja da bi se zapravo zabranilo ulov Jegulje, e, sve one planove i upravljanje kada smo govorili o MFF-u, zapravo je strukturirani su tako, usuglašeni su sa e, državama članicama, a vi sa komisijne strane e, pokazujete da imamo i prve uspjehe. I isto tako ova zabrana izlova jegulje, to odjedanput se sad nađe na stolu 29. Osmog ove godine komisija je bila e, dakle prije e, Europskog parlamenta izvještena o tome, a i vaša je to mjera koju vi na neki način provodite. Ako je to kvalitativna osnova suradnje, onda me takva suradnja razočarava. Morate to uzeti e, zaista to k srcu i ponesite ovu informaciju sa sobom u komisiju. Usprkos svemu, dakle, što se tiče samog izaslanstva, sve skupa je bilo vrlo zanimljivo. Su nazvačna i dva e, kolege, Kvala Arginere i Milan Mon, e, Ani Šajer iz Nizozemske, urike, Rodos iz Njemačke i Jens Kizike iz Njemačke. I zaista smo e, izuzetno pažljivo i pozorno raspravljali i vodili rasprave što se tiče i opterećenja naših mora, Isto tako bili smo nazočni lovu e, na zapadni bakalar koji je impresivan, ali s druge strane zabrinjavajuće koji je imao kutiju od pralina u svom želucu. To su pronašli u tom bakalaru. Htjeli smo vidjeti kako znanost, kako je određivanje starosne strukture bakalara i sve ovo je vrlo alarmantno. Svi zajedno moramo postati aktivni što se tiče otpada u morima, što se tiče zagađenja plastičnim predmetima i e, sitnih čestica koje se nalaze plastike u kozmetici. Naravno što se tiče i obuhvata podataka, razgovarano i dakle uključivanje rekreativnog ribolovstva i sve ono što je u planu za Baltik možda još nije izravno definirano, ali svakako bismo htjeli da bismo uključili i taj segment u plan za Baltik. Naravno, Dotakli smo se i sa svim onim, e, dakle svih onih e, vrsta kao što je to bakalar i kao što je to losos, novi ribolovni alati, a isto tako i pitanje kako se e, odbačeni ulov, dakle kako možemo spriječiti tehničkim mjerama da zaštićene vrste ne uđu u odbačeni ulov. To svakako su teme koje se moramo posvetiti. Potom smo išli u luku Varnemünde i tu su na red došli rekreativni ribolovci. Ja se želim zahvaliti Claudio Kurante koji je sve to skupa e, pripremio i zahvaliti se asistentici Hauke Hoffman. Rekreativni ribolov kao takav i tu se naravno su diskusija zakuhala. Oni su kazali da zbog limit E, kažu da nema nikakvu potporu, da imaju e, velike probleme na nacionalnoj i saveznoj razini. Neka pitanja moramo uključiti. Ako ih se uključi na neki način u ribolovne kvote, kapacitete, ukoliko ih se smanjuje, tada oni moraju dobiti svoj udio. To je bio jedno od žestokih rasprava koje smo vodili tamo. Mm, drugi dan, isto tako, izuzetno problematičan, ali isto tako visoko aktualno. Bili smo u predbenom pogonu Eurobaltic 56.000 e, tona e, se haringe obrađuje ovdje. 50.000 tona dolazi iz ribolovnog područja Sjevernog mora koje su u e, dogovoru sa Ujedinom kraljevinom. 200 zaposlenika, mi smo razgovarali sa predstavnicima sektora i kako će Brexit utjecati na ovu situaciju. Naravno da već i sada moramo e, definirati jasno naše mjere koje smo predstavili. Dakle, sve ko ima pristup i želi imati pristup našim tržištima, taj mora omogućiti i pristup svojim morima. I to je reciprocitet. Inače, nećemo imati zajedničku ribarstvenu politiku sa Ujedinjenom kraljevinom. Još e, jedan izlet e, na more koji je trebao na neki način dati da isto tako i stijene od krede otoka Rügen. Svi koji to nisu vidjeli trebali bi to gledati na samom plovilu smo govorili i razgovarali o sjevernim morima e, zajednički sa našim kolegama ribolov sa nizozemskim kolegama koje to prednosti i nedostatke sve skupa ima E, što je sve na neki način se tičalo i lista, ali i različitih vrsta rakova. Gospodarske posljedice smanjenja kvota, djelomične e, isplate za e, nekorištenje flote, a isto tako i teška situacija kada će doći plan upravljanja E, za Natura 2000, što će se dogoditi sa kormoranima i e, ostalim životinjama koji su se izuzetno jako razmnožili i jedan od velikih predatora koji se e, hrane i jeguljom. I ako komisija da dolazi sa ovakvom e, prijedlogom da eto kormorani koji su se razmnožili, onda svakako treba to kod zabrane izlova jegulje treba uzeti u obzir i tek na temelju toga možemo raspraviti. U općinskoj zgradi u Štrauzundu smo imali mogućnost e, vidjeti e, spomenik, zaštićeni spomenik e, maritimne industrije koje se tiče i trgovačke organizacije Hanze kao takve. Tamo smo u okviru općinskog vijeća, a isto tako i crkve Svetog Nikolaja te imali prijem kod gradonačelnika. Treći dan, akvaponik, te isto tako i projekt Impro, četvrtog i sedmog okvirnog plana za razvoj. Razgovarali smo sa ribarima koji ribare na e, dakle, kopnenim vodama e, koji nam je pokazao jedan od tih ribara e, razliku između uzgoja ribe i uzgoja povrća a isto tako ukazali su nam tamo na velike probleme koje imaju s predatorima. No, jedna točka je mm, izuzetno naglašena, a to je da dodana vrijednost koja se unese u direktnu prodaju, a i direktnu preradu. Ukoliko bismo e, uspjeli da nam ribarstvo e, dođe do toga, tada bismo uspjeli, ali u suprotnom neće biti dobro. Što se tiče kombinacije e, sa turizmom, to smo vrlo lijepo mogli vidjeti kako je moguće kombinirati turizam i ribarstvo. Želim zahvaliti svim kolegama i svim onima koji su pripremali naš, e, dakle, naš studijsko putovanje i službeno putovanje odbora i nadam se da ćemo 25. rujna imati upravo temu na dnevnom redu kako bismo imali jasnu jasna gledašti kako vi dolazite iz komisije do vaših procjena, a do kojih pak spoznaja mi dolazimo s naše strane. Hvala. Hvala, Wernere. Ulrike Rodost, Aniša Pirik, gospođa Aguilera, Malko Melanmon i gospođa Gizeke su također bili na ovom putovanje. Želite nešto dodati? Da, Dodala bih e, nešto, dakle hvala gospodinu Kunu, to je bilo zanimljivo i dobro organizirano putovanje i bitno je e, razgovarati sa kolegama na licu mjesta kako naša politika koju ovdje kreiramo e, ima učinka upliva na licu mjesta i e, zaista e, smo obvezni djelovati u skladu s onim što smo čuli u povratne informacije od korisnika e, i možda bismo mogli još o tome raspravljati u odboru. Već sam se danas žalila na mjerodavna mjesta, ali bilo bi dobro da raspravimo još o pitanju o haringama i e, zapadnom bakalaru kako e, ćemo postupati sa kvotama, ne smijemo e, ribare prepustiti same sebi. Ja smatram da to ne bismo trebali učiniti bez odgovarajuće odštete dobro što se tiče jegulje i e, mjerama koje je komisija poduzela. Odlučili smo sa koordinatorima da pozovemo komisiju ovamo e, kako bi nam objasnila e, razloge za ovakve drastične mjere prilikom lova na jegulje i komisija će sigurno izaći u susret i odgovoriti nam ovo pitanje, a ne budemo li zadovoljni, e, odgovorit ćemo komisije. Da, naš predsjednik delegacija Werner Kuhn je iscrpno izvijestio. E, to je bio dobro organiziran i odmjeren program. Govorili smo sa mnogim dionicima, stručnjacima, ribarima ono što je mene e, dojmilo je bilo pitanje stanja kormorana. E, kormorani su e, veoma brojni u Mecklenburgu, dakle nastala je norma populacija i komisija ne može sad sve zabraniti i zabraniti lov na Jeguljer jer neka onda i kaže što da radimo sa kormoranima. To je bitno pitanje za ovaj odbor. O tome treba raspravljati i u odboru Envi. I moramo zajednički razviti strategiju kako bismo ograničili populaciju kormorana. Hvala lijepa. Svaka pohvala Werneru Kunu i također tajništvu ovog odbora. E, hvala vam, ovo je bilo stvarno puni pogodak. Moje prvo putovanje je bilo izvrsno. Dobro, e, nemam više što dodati Vernere. Predivno. Da, zaista nema potrebe više što dodati. Važno što je napomenula Ulrike. bitno je e, susretati se sa dionicima na licu mjesta. E, nije dovoljno da se mi tehnokrati i političari e, međusobno razmjenjujemo mišljenje. Bitno je da idemo na teren i e, razgovarali smo i sa e, znanstvenicima instituta i no, oni su e, vrlo bitni u cijeloj priči. Što se tiče kormorana, ona se, to pitanje se vuče već godinama i kormoran jede mnogo ribe. I finski kolega je prije nekoliko godina kao stručnjak e, mnogo puta govorio o tome. E, on je bio fasciniran kormoranima e, i tuljanima. Ne bih to su zaštićene vrste, no kod zaštićenih vrsta nastaje neravnoteža ako se radi o grabežljivcu, onda negdje drugdje nastaje manjak i to je vrlo složeno. Moramo to raspraviti o tome i u odboru ENVI. Hvala. I sada je 11. točka, točka, posljednja točka na našem dnevnom redu. Razmjena mišljenja s komisijom o delegiranim i, i provedenim aktima. Tri su akta e, sada se preispituju dakle direkti ciljevi maritimne politike, to smo već ranije spominjali, e, dakle e, rok se skraćuje na 12. rujna, e, dakle rok za ulaganje komentara i primjedaba Eliza, hvala što se provela popodne s nama, doviđenja. Daljne dva akta plan e, za određene e, demerzalne vrste e, u jugozapadnim vodama. Peti rujna ističe rok za ulaganje primjedaba i amandmana. Ricardo, tražio si produljenje, je li to istina? Dobro, to smo već učinili. Dobro, to je sređeno. Dakle, i to je jednoglasno dogovoreno. Da, da, samo da to naglasim. Jednoglasno. I treće je telegirana eh, uredba mm, demerzalne eh, vrste eh, u Sjevernom moru CSU 2a. Imamo vremena da formuliramo u našem odboru primjedbu Mislim da se radi o broju tri demerzalne vrste u Sjevernom moru i C sektoru 2A. Go, gospođo, nešto sam krivo rekla. Ne, izvolite, imate riječ. Gospođa je bila ovdje bila u svezi podjelu e, novca. Evo, kolegica će nešto reći o toj temi. E, hvala, predsjedavajući. Radi se o demerzalnom planu odbacivanja. Kratko ću e, predstaviti plan odbacivanja i delegirani akt je amandman e, postojećeg e, plana za odbacivanja prirodnih vrsta u jugozapadnim vodama. Glavna promjena jeste su e, vrste koje se tiču lubina zajednička preporuka e, e, e, je zemlje članice koje su uz jugozapadne vode su podnijela zahtjev 2. siječnja i to, o tome se e, raspravljalo, o tome i na regionalnoj razini e, jugozapadne vode, e, odnosno na savjetadovom vijeće za jugozapadne vode također upitano, ono je dalo svoje mišljenje i tražio se konsistentan pristup kako bi se što dosljednije provela obveza iskrcavanja. Dobili smo znanstvene podatke relevantnih znanstvenih tijela i dobili smo odbacivanje od strane portugalskih brodova e, kažu da ta riba uopće nije e, česta i mortalnost e, tih e, vrsta e, je česta zbog e, napada morskih pasa i uslijed toga i odbačeni ulov neće imati veliki utjecaj. Što se pak tiče lubina i primjera koje smo dobili tražila se izuzetak za, zbog visokog preživljavanja vrste slične lubine, odnosno okana. I ovo omogućuje STCF-u e, da daje opravdanje za izuzeće od obveze iskrcavanja. Da. Dobro, hvala. Ove smo e, dva mjeseca uzeli kod delegiranih akata i dakle time se slažemo. Hvala lijepa. E, mislim da smo iscrpili dnevni red. Hvala pravoditeljima. protokol e, će se, odnosno zapisnik će biti podijeljen i iduća sjednica je 22. E, rujna. Hvala lijepa i do skorog viđenja.